milijuni e, birača e, ne mogu sudjelovati, ne mogu na demokratski način izraziti svoju volju zbog jedne odluke e, Ustavnog suda Njemačke kolega Jo Leinen upozorio na moguću destabilizaciju Europskog parlamenta zbog njegove segmentacije međutim samo sedam zastupnika iz raznih malih stranaka iz Njemačke je došlo u Europski parlament. Od 751 zastupnika, e, sedam zastupnika ne mogu djelovati e, destabilizirajuće ili ometati rad parlamenta. Moja stranka NPD u svakom slučaju će poduzeti sve moguće pravne korake protiv ovakve odluke. Hvala lijepa. E, e, dakle, nije bilo planirano da govorite o reformi izbornog prava u Europi, ali E, moramo govoriti sada i o toj temi. Sada bih e, rado dala riječ gospodinu Pospišilu, ali on nije nazočan. Dakle, riječ dobiva gospodin Korvin Mike. Hvala lijepa, ja sam glasao protiv ovog izvješća. Želim podsjetiti da e, je u Njemačkoj do Prvog svjetskog rata svaka savezna pokrajina imala svoj vlastiti izborni zakon. Potom su ti e, je e, izborni sustav e, ujednačen za cijeli teritorij Njemačke. također smatram da a to se sada pokušava u Europskoj uniji, a inače smatram da Europsku uniju treba uništiti. Hvala lijepa, ovo je bilo vrlo kratko. Možda ćete znači još i taksi, a sada riječ ima gospodin Anderson. E, postoji u parlamentu jedna nelagoda, a u vezi s tim da su zastupnici odgovorni pred svojim biračima. Mi se trebamo međutim ponašati kao europski zastupnici i ne trebamo samo zastupati e, naše stranačke interese. U ovom prijedlogu za transnacionalne izborne liste e, i u prijedlozu da se na izbornim listićima nalazi i logo europskih stranaka e, radi se prim se ne radi o tome da se pomiču odnosi moći nego da se podriva demokracija. Ja sam glasao protiv ovog izvješća jer vjerujem da bi ovi prijedlozi e, pogoršali našu situaciju što se tiče demokracije. E, hvala lijepa sljedeći govornik, e, gospodin Balco. Hvala lijepa. Ja sam glasao protiv ovog izvješća o reformi izbornog prava i to iz sljedećeg razloga. Europski parlamentarni mandati e, konstruiraju se na temelju različitih izbornih sustava u našim zemljama članicama a to je jedna kritika protiv raznolikosti Europe. Na svu sreću još nismo izgubili tu raznolikost. Ovaj prijedlog želi e, još više e, sve učiniti sve jednakim unutar Europske unije. Ja se nadam da to nikad neće e, uspjeti. Jedan prijedlog dakle tih zajedničkih izbornih lista i prekograničnih izbornih jedinica e, smatram da nije dobar prijedlog time se zapravo predlaže ukidanje zemalja članica i nacionalnih država. Hvala lijepa. Sljedeći i posljednji govornik je gospodin Polčak. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća želim nešto reći o reformi izbornog prava. Želim podsjetiti da sam e, govorio i u vezi sa prethodnom točkom, a to je budućnost, e, želio govoriti o budućnosti zrakoplov našeg e, zračnog, e, civilnog zrakoplovstva, međutim nisam dobio riječ. Dakle, izvješće gospođe Hübne i gospodina Lajnena, e, ja sam glasao za to izvješće, vrijeme je da se e, naše izborno pravo promijeni. Ja sam, ja se ne slažem sa nekim odredbama našeg dosada važećeg prava Dakle, postoje velike razlike između pojedinih zemalja članica, međutim u e, ovom novom prijedlogu bilo je dobrih e, stvari, na primjer prijedlog sniženja dobne granice na 16 godina. Hvala lijepa, gospodine zastupniče, molim vas nemojte sjesti, doista imate pravo, htjeli ste obrazložiti svoje glasanje i u vezi sa paketom u vezi sa zračnim prometom i sada vam dajem riječ da i na tu temu obrazložite svoje glasanje. Hvala lijepa. Dakle, što se tiče ovog paketa o civilnom zrakoplovstvu, ja sam glasao za ovaj, ovo izvješće zato što je, što je u proteklih nekoliko godina u europskim zrakoplovnim kompanijama ukinuto preko 2000 radnih mjesta. A to je jedno upozorenje e, koje doista treba uzeti ozbiljno. Moramo povećati svoju konkurentnost u ovom području, a to i stoji u ovom izvješću, ali istovremeno trebali bismo osloboditi taj sektor nepotrebnih opterećenja, pritom ne mislim na e, sigurnosne mjere, nego na nepotrebno birokratsko administrativno opterećenje. U svakom slučaju ja sam glasao za ovo izvješće i zahvaljujem što ste mi dali riječ da obrazložim zašto sam glasao za. Hvala lijepa. E, zahvaljujem svim kolegama. E, želim vas informirati da će zapisnik ove sjednice stati na raspolaganju na sljedeć, e, do početka sljedećeg plenarnog zasjedanja kada će biti sta, e, usvojen